Zapisnik jučerašnje dnevne sjednice stoji vam na raspolaganju. Ima li primjedaba u vezi s tim? To nije slučaj. Dakle, zapisnik je usvojen.